Okay, uh, welcome everybody. Lijepo vas pozdravljam. Mislim da nas je dovoljno. Mislim da imamo one koje nam trebaju za prvo izvješće. Prvo imamo na usvajanje dnevnog reda. Da, ovdje nije baš pregledna dvorana, pa vas lijepo molim da me upozorite gdje ste. E, dakle, odložit ću priopćenja predsjednice do glasovanja. Nadam se da će do tada doći još neki kolege. Tako da prelazimo na točke 3 i 4, a to su sporazumi Europske unije o suradnji u politici tržišnog natjecanja. Izvjestitelj je kolega Kutaš. Thank you, thank you Sharon. Um... Hvala Sharon. možemo razgovarati o ove dvije točke zajedno, budući da su povezane. Bitno je reći da smo se odlučili da ćemo imati jednu širu rezoluciju o suradnji u ovim politikama, a polazište su pregovori o drugoj generaciji sporazuma između Europske unije i Švicarske. Osobno smatram da je ovakav sporazum sa Švicarskom konfederacijom neophodan s obzirom na strateški zemljopisni položaj Švicarske u odnosu na Europsku uniju i s obzirom na čitav niz paralelnih istraga koje se provode, odnosno koje su se provodile u nedavnoj prošlosti. E, procesuiranje međunarodnog kapitala preko graničnih zlouporaba e, dominantnog položaja bit će mnogo učinkovitije nakon stupanja na snagu ovog sporazuma. Međutim, tu se ne uspostavljaju obvezujuće odredbe kada je riječ o suradnji i daje se veći manevarski prostor um, ovisno o tome koji je interes. E, dakle, nečiji interese može biti osnova za pozivanje za ne E, neprovođenja određenih odredbi. Ovo je druga generacija takvih e, sporazuma za razmjenu povjerljivih informacija. Dakle, to je, to jedan novitet, mislim da je to pozitivan korak i model za buduće bilateralne e, sporazume o suradnji u području provedbe tržišnog natjecanja. Europska unija morala bi usvojiti opći okvir kojim se uspostavljaju minimalna osnova za buduće pregovore u ovom području. Istovremeno treba prepustiti komisiji manevarski prostor ako je moguće postići i više. Naravno što će ovisiti od slučaja do slučaja. Treba postojati zaštitni mehanizam za prijenos povjerljivih informacija. Moramo zaštititi dokumente koji se tiču nagodbi i e, procesa, posebno kada je riječ o budućem objelodanjivanju podataka u kontekstu eh, kaznenog ili građanskog postupka u e, nadležnom, e, nadležnoj komisiji za ekonomiju, dakle govorimo o švicarskim tijelima i najnovija zbivanja nam govore o tome da još uvijek postoji zabrinutost kada je riječ o zaštiti povjerljivih informacija. E, trenutno je to tijelo obustavilo postupak za potpisivanje sporazuma i moram priznati da mi je malo neobično jer sam organizirao javnu raspravu početkom studenog na tu temu, a bilo je i bilateralnih sastanaka sa gospodinom Balceratijem, veleposlanikom e, Švicarske pri EU, kao i ravnateljem Agencije za tržišno natjecanje i nisu predvidjeli da će biti problema sa osvajanjem tog sporazuma u Švicarskom parlamentu. Htio bih reći da je Europska komisija ovdje prisutna i htio bih iskoristiti tu priliku da njima postavim pitanje kolike su šanse da će švicarski parlament odbaciti ovaj sporazum ili da će ga pak usvojiti. E, mislim da komisija ima više informacija na raspolaganju nego što mi imamo. Trenutno, s obzirom da se rezolucija izrađuje, a Odbor za međunarodnu trgovinu već je dao svoje mišljenje, predlažem da krenemo dalje u siječnju ako se donese odluka da se odbaci taj sporazum u Švicarskoj, mi bismo trebali isto tako razmotriti vlastitu strategiju, no trenutno predlažem da nastavimo istim putem i da vidimo um, što će se dogoditi u siječnju. Uh, Hvala. Izvjestitelju Sjeni Marije. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća. Kao prvo u principu se slažem sa izvjestiteljem i sa njegovim prijedlogom. Ovaj prijedlog za sporazum nije e, ništa osobito, ali stvara jedan novi okvir za e, ophođenje sa povjerljivim informacijama. Ne znam da li moramo, da li bi trebali biti toliko e, euforični i da li to može biti predložak za daljnje sporazume. Mislim da je e, zakonodavstvo što se tiče tržišnog natjecanja u Švicarskoj i Europskoj uniji prilično blisko jedno drugom. Dakle, što se tiče dostupnosti informacija i stavljanja na raspolaganje informacija, vjerojatno neće biti e, ogroman problem približiti ta dva zakonska okvira, međutim mi bi trebali e, se složiti sa ovim sporazumom. Međutim, tu ima previše e, manevarskog prostora koji je ostavljen, a premalo zapravo trajnih obveza. To međutim ovisi o da li imate prijevod na engleski, gospođo predsjedavajuća? šteta je ako nemate. E, problem je bio u slušalicama, ali evo upravo sam taj tehnički problem otklonila. Dakle, nastavljam na njemačkom. Dakle, ostaje trajna situacija da je e, tržišno natjecanje crna kutija u Europi, što je meni jako žao. S druge strane, kao što sam već rekao, zbog e, jednakih struktura, procedura i postupaka e, e, mislim da bismo na kraju krajeva se složiti sa ovim sporazumom, podržati ga, imajući u vidu da za budućnost još postoji prostor za poboljšavanje, odnosno e, e, optimiziranje ovog sporazuma. Hvala lijepa. Uh, Hvala u ime kluba zastupnika Alde, Nils. Hvala gospođo predsjedavajuća. Kao prvo zahvaljujem izvjestitelju i nemam mnogo što dodati. Ovo je nova generacija sporazuma, druga generacija sporazuma Nadamo se da će se tim sporazumom postići cilj e, koji, za koji taj sporazum zamišljen. Mi živimo u globaliziranom svijetu i naravno treba će nam informacije iz Švicarske i zato podržavam stajalište kolege Kutaša i nemam što dodati posebno. U redu, hvala. Ne vidim da je netko od izvjestitelja u sjeni ovdje. Želi li još netko uzeti riječ od zastupnika? Komisija, želite li uzeti riječ? Hvala gospođo predsjedavajuća. Kao prvo zahvaljujem izvjestitelju i ostalim zastupnicima na vrlo hrabrom nacrtu rezolucije, ne samo u kontekstu ovog nacrta sporazuma nego općenito politike u području međunarodne suradnje. Zahvaljujem isto tako na e, vrlo hrabrujućim riječima. Mislim da nije potrebno da ulazimo u detaljno objašnjenje svrhe ovoga sporazuma. Kolega Kutaš je to vrlo dobro predočio. Logika je u tome da postoje sve više kartela i spajanja koji imaju prekogranična obilježja. Mi surađujemo sa vlastima i naravno moramo surađivati sa švicarskim vlastima. Švicarska se nalazi u sredini Europe. Kolega Kutaš je objasnio koji su parametri kojima se rukovodi ovaj sporazum. Informacije će se razmjenjivati samo kada će vlasti istraživati slično ili isto postupanje na tržištu E, informacije će se razmjenjivati na dobrovoljnoj osnovi, a isto tako informacije koje dobijemo u klipu u sklopu programa, e, pokreničkih programa ili nagodbi neće se e, ovdje, neće biti obuhvaćeni sporazumom. Neću ulaziti u detalje, nego ću pokušati odgovoriti na pitanja koje je postavio kolega Kutaš i ostali zastupnici. Kao prvo o tome što se događa u Švicarskoj. Ono što trenutno znamo jest da je odbor zadužen za ratifikaciju ovoga sporazuma u gornjem domu Švicarskog parlamenta odgodio raspravu Dakle, ta je rasprava bila zakazana za studenije, sada je ona odgođena do siječnja. Što zapravo stoji iza svega toga? Dakle, u švicarskom parlamentu koji inače paralelno radi i na izmjeni švicarskog zakona o tržišnom natjecanju razmatra se mogućnost uvođenja u e, odredbe toga zakona da trgovačka društva mogu uložiti žalbu na rješenje e, tijela nadležnog za tržišno natjecanje kada je riječ o razmjeni informacija sa Europskom komisijom. Dakle, to je nešto što nas brine u određenoj mjeri, jer ako bude postala mogućnost za žalbu na rješenje toga tijela, ako se to ugradi u e, švicarski zakon o tržišnom natjecanju, to će mogućnost za razmjenu informacija otežati. I u tom smislu, naravno mi ne možemo intervenirati u raspravu u švicarskom parlamentu, ali mi vodimo dijalog sa švicarskim vlastima, kako sa izvršnom vlašću, tako i sa tijelom za e, tržišno natjecanje i nastojimo im objasniti kako funkcionira sustav razmjene informacija unutar Europske unije, koja imamo, koje imamo zaštitne mehanizme prilikom razmjene informacije i na taj način pokušavamo dati određena jamstva zastupnicima u švicarskom parlamentu. Ne možemo predvidjeti kako će se situacija odvijeti, no švicarske vlasti su opredjeljene za potpisivanje toga sporazuma. Oni na tome rade i naravno razgovaraju sa zastupnicima u švicarskom parlamentu i pokušavaju im objasniti e, logiku na kojoj počiva taj sporazum i zašto nema potrebe za žalbenim postupkom. E, vrlo često se u ovom kontekstu spominje i činjenica da unutar Europske unije postoji razvijena mreža tijela za tržišno natjecanje. Mi razmjenjujemo informacije među tim agencijama, a istovremeno ne postoji mogućnost žalbe na rješenje, odnosno na takve odluke. Mislim da nitko ne može prigovoriti da naš sustav ne pruža sva moguća jamstva i zaštitne mehanizme. E, zatim postavlja se pitanje hoće li ovaj nacrt e, teksta poslužiti i za ostale sporazume u ovom području. Ne možemo reći da jedna mjera odgovara svima, ali istino je da u globaliziranoj ekonomiji gdje vidimo da se i povreda tržišnog natjecanja odvija na e, globalnoj razini, dakle tu su razni karteli, veliki karteli koji posluju preko granica. Prema tome, u interesu je u nas da idemo u pravcu te druge generacije sporazuma kako bismo mogli razmjenjivati i povjerljive informacije. Vjerojatno vam je poznato da vodimo pregovore o Kanadi sa eh, o tim sporazumima druge generacije. Naravno, mi ćemo izvješćivati parlament o tome. Trenutno razgovaramo o pitanjima zaštite podataka i čim ostvarimo određeni pomak u tom smislu mi ćemo e, podnijeti izvješće parlamentu. Trenutno ne e, planiramo e, pregovarati o sporazumima druge generacije sa drugim državama, međutim to je u razmatranju. Kako bi se mogao ispregovarati takav sporazum, najprije je potrebno uzajemno povjerenje sa tijelom za tržišno natjecanje u drugoj državi. Isto tako moramo imati određeni broj slučajeva na kojima radimo ponekad istovremeno i moramo imati jamstva da pravni sustav e, te države nudi dovoljno u smislu zaštite podataka i e, zaštite prava na obranu i da to bude u skladu sa normama koje važe u Europskoj uniji. Tek kada budu ispunjena sva ta jamstva možemo krenuti u pregovore o potpisivanju takvog sporazuma. Međutim, mi smo otvoreni mogućnosti razmatranja e, potpisivanja takvih sporazuma druge generacije i sa drugim državama i sada ću stati i e, ako ima pitanja, rado ću na njih odgovoriti. Hvala, čini mi se da izvjestitelj želi još nešto reći, pa htio bih samo zahvaliti kolegama na potpori, zahvaljujem i predstavnici komisije na kvalitetnim informacijama koje nam je ovdje predočila. Nadam se da je to korak u pravom smjeru, mislim da ih trebamo podržati u tome i mm, nadam se da ćemo se držati vremenskih rokova i vidjet ćemo do kakvog ćemo rješenja doći u siječnju. Dobro, sada smo čuli predstavljanje nacrta izvješća. Rok za podnošenje amandmana je 5. prosinca. 9. E, siječnja ćemo razmatrati amandmane, a glasovat ćemo 20. siječnja tako da ćemo to imati na dnevnom redu plenarne sjednice u veljači na drugom, e, drugom, drugoj sjednici. Dobro, sada nam treba izvijestiti za sljedeću točku dnevnog reda, a to je prijedlog uredbe Europskog parlamenta i vijeća o fondovima na e, novčanom tržištu. Bilo bi dobro da iskoristimo ovih dodatnih 15 minuta za raspravu, no umjesto da čekamo, ali čini mi se da ćemo morati čekati. Ja bih rado da ljudi shvate da ovaj dnevni red samo približno daje vrijeme kada se održavaju rasprave, dakle, ali eto, sada ćemo onda ipak napraviti kratku pauzu.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 Hvala. Evo, uspjeli smo okupiti sve kolege, pa smo dobili malo dodatnog vremena. Sada prelazimo odmah na točku 5 dnevnog reda, prijedlog o novčanim fondovima, pa odmah dajem riječ izvjestitelju, gospodinu Elka Druju. Izvolite, Sajd. Hvala lijepo predsjedateljici, kolege. Prije nego što vam dam glavne točke izvješća, možda bih samo trebao pomalo objasniti kontekst za one koji nešto znaju o bankarstvu u Sijeni. Možda ste i pročitali izvješće o financijskoj stabilnosti 14. studenog koja nam kaže da 2012. sektor bankarstva u Sijeni je porastao za dodatnih 5 trilijuna dolara na 71 trilijun, dakle otprilike četvrtina globalne financijske aktive, 117% globalnog BDP-a. Dakle, na globalnoj razini kroz FSP i G20 kao i na europskoj razini kroz rad Europske komisije i izvješće parlamenta od prošle godine o bankarstvu u Sjeni te e, kroz rad Europske središnje banke poziva se na reguliranje tih nereguliranih financijskih i bankarskih aktivnosti sve se više čuju pozivi na regulativu, na uvođenje regulative kako bismo se pobrinuli da se propisi ne zaobilaze i da ne dolazi do dizanja sredstava. Komisija je dala svoj predlog o novčanim fondovima prošlom rujnu i to je bio dio tog poziva za opće e, bolje reguliranje. To je također sastavni dio e, teme bankarstva u Sijeni, već smo imali početnu razmjenu stajališta i mislimo da je stav komisije dobra osnova za daljnji rad, te da također moramo uzeti u obzir zaključke do kojeg smo došli prošle godine u našem izvješću o bankarstvu u Sijeni. Dakle, tu je sadržanja niz predloga o novčanim fondovima i ja sam ih također preuzeo, uzeo u obzir u svom izvješću. Što se mog izvješća tiče, novčani fondovi mogu biti korisni e, za kratkoročno financiranje banaka, poduzeća i vlada. Dakle, ne dovodi se u pitanje da li bi trebalo se e, u potpunosti ukloniti te instrumente. Ono što mi želimo je da se pobrinemo da okvir unutar kojeg oni rade bude transparentan. Komisija e, radi razliku od C dakle net vrijednost imovine fonda gdje je temeljna vrijednost jedna konstantna vrijednost, otprilike 1 euro naspram 1 dolara i razlika između toga i varijabilne verzije e, novčanih fondova V navova. Tako da komisija predlaže da osobito za CNAV gdje postoji određeni problem što se tiče transparentnosti, da bi trebalo postaviti jedan zaštitni kapital od 3%, no također predlaže da se daju tri godine za formiranje e, tog zaštitnog sloja. Ja osobno smatram da bi ga trebalo uvesti odmah, zbog toga što ako je istina da je on nužan kako bi se e, sprečila masovno dizanje sredstava, e, tada moramo biti za to spremni što je prije moguće. Moj prijedlog je dakle dugoročno gledano i tu govorimo o petogodišnjem razdoblju da C navovi e, bi trebali u potpunosti biti uklonjeni i da bi trebalo doći do obveznog prelaza na V navove. E, to nije zamisao koju sam ja sam izmislio, dakle to je, se temelji na jednom konkretnom zahtjevu cijelog niza nadzornih institucija i bankara. Mario Draghi u prethodnom sastanku ovog sloja također je konkretno govorio o tako nečemu, možda se sjećate toga. I u izvješću Ajosko iz 2013. također je to zatraženo. Kao i u izvješću 2013. u travnju, FSB je to također u svom izvješću zatražio, a na razini država članica E, postoji velik broj država članica koje bi voljele da se više ne koriste C naovi. To sam dakle uzao u, obzir u svom izvješću predlažeći da najkasnije kroz pet godina treba doći do te, do te tog preokreta. Prednost bi bila u tome da bi sektor tada imao određeno vrijeme za organizirati se za taj postupak i klijenti, potencijalni ulagači, bi također imali dovoljno vremena da pronađu alternativne e, sigurne oblike financiranja. Što se tiče ratinga, to je druga važna točka i njom se bavi komisija u svojem predlogu. Važno je naravno da se profil rizika novčanih fondova procijeni na odgovarajući način. Proteklih godina uveden je niz promjena u zakonodavstvu koja se bavi agencijama za rating. Dakle, svrha toga je bila da se pobrinemo da su one potpuno neovisne. E, dvije točke se bave upravo ratingom Prije svega komisija predlaže da novčani fondovi ne bi trebali moći tražiti da se provede e, rating, a ja osobno nemam osjećaj da to baš ima previše smisla, jer za male ulagače moglo bi biti korisno da da se provede odredi rating novčanog fonda, a ta informacija se može uzeti u obzir e, u sa cijelim nizom drugih informacija. Dakle, nisam siguran kamo komisija s time smjera. Ono što je važno je da bi novčani fondovi trebali sami izgraditi kapacitete potrebne kako bi se pobrinuli da proizvodi u koje oni ulažu, da ih se procijeni na neovisni način. I mislim da se komisija s tom točkom vrlo e, dobro pozabavila, da je dobar prijedlog tu iznašla, dakle da mora se razviti vlastite sposobnosti i vlastito znanje. To podržavam, no mislim da možda komisija previše ulazi u detalje kada kaže da bi trebalo razviti šest različitih vrsta ratinga, da bi to trebao činiti svaki novčani fond, Vjerujem da bi svaki novčani fond na temelju jasnih smjernica morao moći svoj vlastiti model izraditi, a taj model bi tada se mogao podnijeti eh, regulatoru, dakle nadzornom tijelu i da bi to bio fleksibilni sustav. To je jedna stvar koju moramo ovdje razmotriti. Uz to, eh, ja također tvrdim da unutar striktnih uvjeta ulaganje u neki fond, eh, novčani fond je ograničeno, ali može u određenim okolnostima dovesti do problema. Dakle, novčani fondovi kao takvi E, osobito što se tiče poduzeća i malih e, financijera zapravo mogu biti način da se e, rasporedi rizik. I umjesto da se ulaže samo jedan fond, bolje ulagati u niz različitih fondova. I mislim da bi ta mogućnost također trebala ostati na raspolaganju. Novčani fondovi funkcioniraju prema okviru direktive za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima i jedan od prijedloga koje mi ovdje predlažemo da se pristup uzme top down od dozgo prema dolje i što se tiče optimalne transparentnosti novčani fondovi, osobito upravitelji tih fondova i osobito ako se nalaze u trećim zemljama, moramo se pobrinuti da ta treća zemlja ne bude porezna oaza. Dakle, u skladu sa definicijama koje smo već usvojili o rizičnim kapitalnim fondovima, dakle, prošle godine. Potrebno je imati neke e, neka pravila o naknadama koje dobivaju upravitelji tih fondova. Možda možemo se inspirirati gospodinom Gigoldom i njegovim izvješćem. Te bih za kraj naglasio važnost dobrog nadzora, dobre supervizije za odgovarajuću provedbu naših ciljeva. Još uvijek vjerujem da, da će biti tu potrebne određena poboljšanja i to osobito za najveće fondove eh, koji kad kad barataju s preko 10 milijardi eura. Možda bismo dakle trebali razmotriti da se supervizija tih fondova vrši na europskoj razini. Dakle, to su neki od osnovnih predloga s moje strane i zanima me što kolege o tome imaju reći. E, držat ćemo se predloženog rasporeda, rok za amandmane sljedeći tjedan, zatim ćemo imati dobrih mjesec dana za povesti rasprave između sebe i tada glasati u veljači. Nakon toga ćemo imati mogućnost kroz nekoliko mjeseci e, kada, ako će biti potrebno, ćemo moći doći do sporazuma s vijećem. Grčko predsjedništvo je dala naznaku da želi doista dovršiti e, rad na ovome i ukoliko će to funkcionirati, mogli bismo završiti ovim zakonodavstvom prije kraja saziva, ali vidjet ćemo kako će se to odigrati. Hvala. Zahvaljujem u ime Pučana Jean-Paul Gouzes. Merci, madame Hvala gospođo predsjedavajuća. Kao prvo, kao i obično, želim iskreno čestitati izvjestitelju na ovom pripremnom dijelu odrađenog posla. E, možda je najosjetljivije pitanje dviju vrsti e, novčanih fondova, znači snava i vnava. Izvjestitelj stavi nešto radikalnije od prijedloga komisije. On predlaže da se postupno ukinu fondovi sa konstantnom vrijednošću, a to je sukladno preporukama različitih e, organizacija koje je spomenuo. Ja shvaćam da je teško opredijeliti se, zato što ima oko 50% jedne vrste i 50% druge vrste fondova i vrijednost je otprilike ista. Istovremeno rizici koji postoje u fondovima konstantne vrijednosti su realni i smatram da je stajalište izvjestitelja razumno i mislim da bismo trebali raditi na osnovu toga. Što se tiče ostalog, temeljno je pitanje kako očuvati činjenicu da novčani fondovi funkcioniraju i doprinose financiranju realnog gospodarstva. U tom smislu želim podsjetiti da bi bilo paradoksalno i kontradiktorno uvesti, kao što to komisija kaže, neka pravila koja se primjenjuju e, kada je riječ e, o fondovima konstantne vrijednosti na vnavove. I mislim da u tom smislu trebamo uspostaviti dosljednost. Znam da su neki imali loša iskustva sa subprimes i da su oprezni les problèmes de titrisation sont venus de la façon dont elles étaient mal faites aux états Dakle, kod eh, problema sekuritizacije zbog problema u SAD-u eh, moram reći da u Europi nismo imali mnogo poteškoća s tim pitanjem i upravo zato se moramo pobrinuti da u Europi da se ne lišimo tog vrlo značajnog instrumenta za refinanciranje gospodarstva. Isto tako dijelim mišljenje izvjestitelja kada je riječ o agencijama za rejting imamo tri uredbe e, kojima je svrha povećati profesionalnost tih agencija i povećati nadzor nad agencijama. Prema tome bilo bi besmisleno da se sada zabrani taj rating i da na taj način se da prostora anonimnim e, agencijama za rating koje će onda ocjenjivati rad novčanih fondova, a da se pritom ne poštuju pravila koja smo mi ovdje izglasali u Europskom parlamentu. Eh, evo, to bi bilo otprilike ono što sam ja htio naglasiti. Htio bih isto tako reći da treba razmisliti o tome da se poveća eh, diversifikacija i da se ovom eh, instrumentu i novčanim fondovima da istovremeno i stabilnost i učinkovitost kao što to zaslužuju. Kao i izvjestitelj smatram da moramo brzo reagirati i da moramo s time završiti prije kraja ovog parlamentarnog saziva. Hvala. Wolf Klins je svoje isprike prenio, Nils Torvalds će govoriti u njegovo ime. Zahvaljujem predsjednice. U ovom dosjeu, eto ja mijenjam Wolfa Klinsona, a uskoro ću i Ola Schmidta imitirati. Tako očito ponedjeljkom to izgleda u Briselu. Dakle, Klin e, se ispričava što nije mogao prisustovati, sudjelovati u ovoj raspravi i vjeruje da je glavni cilj nova pravila FMFF-a da bi trebalo biti osnažiti stabilnost i likvidnost. Potrebno je implementirati mjere da se smanji rizik e, vala dizanja sredstava i to bi bilo moguće učiniti sljedećim mjerama. Prije svega nametnuti minimalne razine dnevnih e, sredstava koje MFF može koristiti, zatim treba svoje funkcioniranje prilagoditi tržištu i svojim ulagačima i komisija je dobro osnovu predložila za daljnje rasprave tijekom e, rasprave o bankarstvu u stijeni. Gospodin Klins je naglasio potrebu da je potrebno takve minimalne zahtjeve uvesti. Druga stvar, povećati kvalitetu aktive, e, zatim treće, uvesti naknade za likvidnost u slučaju visokog stresa financijskih tržišta i ukoliko dođe do neobično velikih eh, slučajeva za mnogo zahtjeva za otkupom. Dakle, te mjere zapravo bi bile odgovarajuće zaštitne mjere koje bi eh, omogućile da se fondovi e, suoče sa financijskim situacijama do kojih može doći. Gospodin Klins e, sam malo njegovo mišljenje se razlikuje od izvjestitelja, ne misli da bi trebalo biti velika e, prelaz, odnosno poticaj da se prelazi sa C na ova na V na i predlaže da se koriste da se uvede striktan nadzor. Ovisnost o straž, stranim e, vanjskim rejtinzima kredita se treba smanjiti. E, svaki novčani fond mora uspostaviti odgovarajuće mehanizme za unutarnju procjenu rizika kredita, a vanjska procjena bi trebala biti samo jedan od nekoliko elemenata koje će upravitelji fondova uzeti u obzir kada procjenjuju kreditnu kvalitetu nekog konkretnog instrumenta. Novčani fondovi bi također trebali neke postupke i politike uspostaviti da bi bolje shvatili svoje ulagače, osobito njihove e, potrebe za gotovinom i kao njihovu izloženost rizicima. Pravila za diversifikaciju su važna lat kako bi se izbjegla bila kakva koncentracija rizika i također se slaže sa izvjestiteljem u tome da neće biti pružena vanjska potpora niti jednom regionalnom, e, lokalnom tijelo vlasti, svako sponzorstvo bi trebalo pažljivo promotriti i poziva ESMU da razvije smjernice o tom pitanju. Gospodin Klin se također raduje e, daljnjem konstruktivnom radu, suradnji sa izvjestiteljem i drugim izvjestiteljima u Sijeni. I... E, naravno, meni bi bilo draže kada bih to mogao e, iznijeti na njemačkom, ali nažalost tekst mi je napisan na engleskom. Hvala lijepa. <laughs> thank, thank you very much. Hvala vam lijepo. U ime zelenih, gospodin Lamberts. I ja ću vam slučaju se praviti da sam ja, dakle ovo bi trebalo biti, osim naravno ako se ne radi o slučaju podvojene ličnosti što bi moglo otežati rad, ali dobro, recimo da ovaj put mogu biti konzistentan, dosljedan sam sebi. Dakle, Dakle, čini se da je ovdje riječ o velikoj koaliciji, jer Jean-Paul se slaže uglavnom s onim što je rekao Said, pa se i ja želim priključiti toj širokoj koaliciji. Mislim da se možemo složiti s, u glavnim crtama sa stajalištem izvjestitelja. S jedne strane o ideji o postupnom e, e, ukidanju novčanih fondova konstantne vrijednosti, kao i o pitanju fondova u poreznim oazama, dakle to vas sigurno neće iznenaditi, e, što ograničeni pristup e, derivatima, posebno OTC derivatima i o ulozi ESME. E. Ja ću se koncentrirati na ona pitanja u vezi s kojima želimo doprinijeti tekstu izvješća. Dakle, ako krenemo od ideje da bi se navovi trebali nestati, onda ćemo dokinuti dio e, amandmana koji bi postali da ti fondovi nastave funkcionirati i poslovati. Dakle, tu bi trebala postojati posebna bankarska dozvola. Ako se odlučimo za ukidanje tih fondova, onda to znači da trebamo vidjeti kojom će dinamikom teći taj postupak ukidanja i koje ćemo uvjete nametnuti tim e, novčanim fondovima konstantne vrijednosti za vrijeme tog trajanja dokidanja. Dakle, ako će to trajati kratko vrijeme, onda mislim da ne trebamo donositi e, neke dodatne zahtjeve. Ako se opredijelimo za tranzicijsko razdoblje, onda trebamo imati vrlo obvezujuća pravila kako bismo izbjegli dodatne rizike. I ovdje e, nam padaju na pamet neka dodatna načela kada je riječ o naknadama u novčanim fondovima. Isto tako još nešto što nije baš tako razrađeno u izvješću, a to su ti e, recovery plans, dakle fondovi za sanaciju dakle, plan za sanaciju tih fondova u slučaju da oni zapadnu u poteškoće bili pojedinačni fondovi ili da dođe do sistemskih problema. Slažem se sa Jean-Paulovim argumentom o e, agencijama za rating, no tu se postavlja pitanje transparentnosti informacija o e, tim novčanim fondovima koji su se koriste u komercijalne svrhe i tu ESMA ima određenu ulogu, dakle slično onome što radi i nadležno tijelo u Sjedinjenim američkim državama. Zatim tu je isto tako bila i ideja određene razine likvidnosti, to je dobar kompromis između sigurnosti i učinkovitosti novčanih fondova. Evo, dakle, to je samo u nekoliko kratkih crta ono što sam ja htio reći. Nadam se da ćemo brzo donijeti odluku i da ćemo na taj način učiniti prvi korak u smjeru rješavanja pitanja bakanstva u smjeni do kraja ovog parlamentarnog saziva. Mislim da bi to e, bila dobra poruka koju možemo odaslati s obzirom na predstojeće izbore. Dobro, 15 e, minuta smo ispred rasporeda pa se ispričavam e, sa što nije još, što je zapravo već na redu. Hvala vam. Dakle, prije je to bila akademska četvrt, ali eto ga, ovo je pravo doban doprinos s moje strane vašem odboru. Ispričavam se dakle u ovom slučaju što sam na vrijeme ili kasnije kako god da na kraju bio slučaj, ali žao mi što neke stvari koje ću spomenuti su već bile raspravljene. Ja bih samo neke jednostavne stvari rekao. Prije svega, e, zadovoljni smo s činjenicom da izvjestitelj vjeruje da bi novčani fondovi trebali imati pravo na ulagati u instrumente za financijske derivate, da bi se time naravno omogućila diversifikacija, a također da imaju pravo ulagati u druge novčane fondove. Također smo zadovoljni što se briše zabrana za agencije za kreditni rating i ne slažemo se u potpunosti da C nabovi su ranjiviji, osjetljiviji za va, prema valovima isplata. U prošloj razmjeni stališta ja sam dao primjere e, nekih takvih slučajeva e, da su i V nabovi dakle osjetljivi što se tiče valova isplata, a također ne samo da se će se začuvati ovih 3% e, zaštitnog slova, već da se u potpunosti treba prebaciti sa CNV na ovo unutar sljedećih 5 godina. To je nešto što me brine. Ograničena upotreba amortizacije kratkoročne imovine, većina VNA fondova također koristi kratkoročnu amortizaciju, no svako je bolje ovako nego da se u potpunosti zabrani amortizacija. Dakle, mi jesmo za oštrije, striktnije uvjete, čime će tržište novca biti transparentnije, vjerujem da su svi za to, a uz druge zamisli, diversifikaciju, koncentraciju, poznavanje pravila, zahtjeve za testiranje opterećenja, e, za transparentnosti, zahtjeve za transparentnosti. Dakle, uz sve to zadovoljni smo što je izvjestitelj je iskinuo zapranu za kreditne agencije i što će se ponuditi e, više informacija za o novčanim fondovima, ali vjerujem da ide predaleko što se tiče ovog zaštitnog slova kapitala od 3% i e, također ovog razdoblja od 5 godina. c naovi se neće moći jednostavno baciti, pretvoriti u V-navove. E, mislim da ako tko vjeruje u to da nije u pravu i to osobito odnos prema e, njima se neće tako lako e, promijeniti. Oni koji znaju e, nešto o računovodstvu znaju o čemu govorim. Također me brine zapravo kamo će ovaj novac dalje ići. Dakle, doći će do određenog izljeva iz cenava i koncentracije u postojećem bankarskom sektoru ili negdje drugdje. A svakako ono što bi nas trebalo zanimati je diversifikacija, a ne koncentracija rizika. Iako bi neki mogli opravdati ovaj e, potkvat da se tako nosimo sa pitanjima rizika, ja mislim da se zapravo samo stvara jedna moralna opasnost i mogućnost koncentracije rizika. Hvala. Zahvaljujem. Imamo li govornika iz klubu zastupnika GUE? Ne, ne vidim vas. U Astrid, onda imate vi riječ. Euh, Hvala. Hvala gospođo predsjedavajuća. Kao prvo se ispričavam izvjestitelju na kasnom dolasku nisam nažalost čula njegovo izlaganje u cijelosti. No što se tiče novčanih fondova koji su vrlo značajan instrument kako za investitore na malo, tako i za institucionalne investitore, željela bih reći dvije napomene. Prvo trebamo uzeti u obzir činjenicu da naše trenutno okruženje e, čini ove propise vrlo osjetljivima. Kamatne stope koje su gotovo na 0% posto e, zapravo čine čitavu situaciju vrlo delikatnom. Naime, prinosi i marže operatera, odnosno subjekata, su u tolikoj mjeri smanjeni, da svako zakonodavno rješenje ima vrlo velike posljedice. Novčani fondovi e, su u ovom trenutku u velikim poteškoćama. Dakle, postoje razlike od možda desetine ili četvrtine postotnog boda, 0,25%, 0,25%, 50%, dakle govorimo o tim iznosima. I ne znam, ne vjerujem da bi europski zakonodavac htio dovesti u pitanje opstojnost europskih novčanih fondova. Isto tako ne mislim da je to namjera bilo koga ovdje i svjesna sam da je financijska industrija ponekad pokazala sklonost tome da reagira e, prije nego što je se uistinu naudi, no istovremeno bih htjela istaknuti i da je e, ovo ovaj fenomen niskih kamatnih stopa vrlo realan fenomen koji će nastaviti e, biti prisutan još neko vrijeme. Dakle, budimo vrlo oprezni što ćemo učiniti po ovom pitanju, jer ako previše nakrcamo brod, ako previše opteretimo e, to tržište, posljedice bi mogle biti vrlo negativno negativne. I e, sada nešto želim reći o fondovima konstantne vrijednosti. Europska komisija smatra da postoji velika potreba da se pravila mijenjaju vrlo temeljito. Čitava industrija se alarmirala i e, dakle upozoravaju nas na to i prema tome mi se nalazimo u teškoj situaciji kako uopće na objektivan način procijeniti rizik navodni rizik tih instrumenata novčanih e, fondova konstantne vrijednosti. Komisija predlaže neku vrstu e, jamstva, odnosno e, kapitalne rezerve od 3%. Industrija odgovara na to da da bi se možda mogla predvidjeti neka vrsta naknade ako okolnosti to opravdaju. Ja mislim da bi vođenje tog mehanizma bilo nešto što ne bi bilo vrlo popularno kod malih investitora i moram priznati da ih ja u tome dobro razumijem i zato bih htjela izniti sljedeću sljedeći prijedlog. Možda bismo u ovim okolnostima trebali ići u smjeru da se navovi budu isključivo rezervirani za institucionalnu klijentelu koji e, mogu iskoristiti pogodnosti rizičnog e, instrumenta dok bi ostali mogli ulagati u novčane fondove varijabilne vrijednosti bilo bi mi uistinu drago kada bi komisija, kada bi naime odbor i izvjestitelj kao izvjestitelji u sjeni mogli odgovoriti na ovo pitanje. Možemo li možda riješiti dio tog problema na ovaj način? Evo, dakle, to bi bilo ono što sam ja htjela reći i zahvaljujem vam na pozornosti. Hvala vam, također na mom popisu izvolite. Zahvaljujem predsjedateljici. Ja bih također izrazio brigu o sličnim točkama. Nisam cijelu prezentaciju mogao čuti jer sam došao direktno s aerodroma, ali brinu me odredbe koje se bave cenavom i u predlogu komisije i u nacrtu izvješća našeg izvjestitelja. Europa je domaćin prilike 400 milijardi eura u novčanim fondovima tipa CENAV. Dakle, znatan izvor likvidnosti bankarskom i nebankarskom sektoru. Ukoliko e, zaštitni sloj kapitala ne bude nametnut cenavovima u Europskoj uniji, e, bez sličnog zahtjeva do kojeg bi došlo u SAD-u, tada bi novčani fondovi CENAV mogli e, odlučiti promijeniti svoje lokacije. I Said je spomenuo to tako taman kako sam dolazio, a tada Europski odbor za, sistem, za financijsku sigurnost u svojoj preporuci SRB 2012 kroz 21 traži uklanjanje ova i citiram piše moglo bi doći do izravnog odljeva iz europskih cena fondova u druge e, teritorije ili okretanje alternativnim proizvodima. Posljedica toga mogla bi biti ozbiljan utjecaj na određivanje cijena i dostupnost kratkoročnog financiranja za europske e, zajmoprimce, osobito banke. Mislim da bi to trebalo uvelike imati značaj kada razmatramo ovu točku. Dakle, trebalo bi obratiti obzir na to što smatra Europski odbor za sistemski rizik. Jasno je da zaštitni sloj kapitala ili izravna e, zabrana bi mogli imati ozbiljne utjecaje na nacionalne prihode, a nedostatak likvidnosti koji bi nestao iz europskog bankovnog sustava bi također mogao imati prilično nepredvidljive ishode. Dakle, ja bih predložio odboru e, povjerenstva za trenutno se SAD-u razmatraju neki prijedlozi koji su alternativa, a to su naknade za likvidnost i meni se čini da je to nešto što je smislenije, što je praktički izvedivije i što bi također stvorilo jednake uvjete e, i za jednu i za drugu stranu. Dakle, smatram da je to bilo vrijedno razmotriti i dijelim zabrinutost drugih kolega koji su govorili o ovom pitanju. Mislim da doista moramo pomno razmotriti to prije nego što nastavimo jer moglo bi doista uzrokovati mnogo nepredvidljivih posljedica. A mislim da postoje drugi načini da se ovo pitanje riješi. Hvala vam. Zahvaljujem. Ima još tko ko bi se javio za riječ. Ja sam i sebe stavila na popis govornika, ja bih zapravo voljela pozvati ljude da pogledaju stranicu našeg odbora Ikon i da vide dva govora koje sam ja držala ovom. Jedna je bila na konferenciji Ukitisa koja se bavi tinavima, a druga je u se bavila pitanjem sekuritizacije, što je Jean-Paul spomenuo. Dakle, ja sam zapravo više za CNAV, a mnogo manje za sekuritizaciju i još treba odraditi određeni posao na smanjenju broja tranši. Dakle, postoji dobra sekuritizacija, ali moramo biti vrlo oprezni e, što se tiče koliko tranši zapravo je na raspolaganju. Što se tiče novčanih fondova, Mene brine kakva bi bila alternativa C navovima, što je već nekoliko govora spomenulo, koliko novac prijeđe u banke, to bi moglo biti loše zbog toga što ćemo još više ovisiti o bankama, a isto tako mogao bi otići u neke manje regulirane proizvode, dakle vjerojatno bi tada se produžila vječna igra mačke i miša ili bi isto tako moguće bilo da sredstva jednostavno napuste Europsku uniju. Osobito ako pogledamo one ulagače u novčane ima, e, poput velikih sponsorskih banaka ili e, blageništva velikih poduzeća. Dakle, naravno, oni će brzo moći reagirati, svoj novac preseliti nekamo drugomu. No, postoje također i projekti za javno zbrinjavanje i mnogih investitora zapravo koji socijalno e, ulažu, a oni možda neće željeti koristiti VENAV fondove, a njih upravo ćemo zapravo iznevjeriti i morati će se osloniti na neke riskantne proizvode, dok će oni veći investitori lako se okrenuti nečem potpuno drugačijem. Mislim da ne moramo raspravljati o ovih pet godina, jer ako smo stavili taj, tu kapitalnu rezervu od 3%, mislim da neće trebati dvije godine. I ulagači o kojima sam upravo govorila, oni barem koji nas brinu, će se naći u nezgodnoj situaciji. Dakle, ja sam na strani onih koji kažu da bismo trebali razmotriti gates i e, naknade, poboljšanje transparentnosti, poboljšanje zahtjeva za transparentnosti. I znam da je teško kada središnje banke i regulatori kažu riješimo se ovoga. No da li oni doista razmatraju CNAF plus? Dakle, što je taj plus, koji su ti dodatni zahtjevi, odnosno nešto što bismo također trebali pomno razmotriti i važno je ne nanijeti nikome štetu. Ne mislim da je ovo pomno razmotreno i zapanjuje me, kao što sam već rekla, da se u Europi možemo toliko okrenuti i reći odjednom volimo, želimo sekuritizaciju, a istodobno tvrdimo da želimo zabraniti C ove. Postoje rizici na je, s jedne i s druge strane moramo kontrolirati i jedno i drugo. Zbog toga bih zamolila izvjestitelja da pomno još jednom razmotri e, ta ograničenja i zamisao zabrani, jer ne mislim da je to najbolji način. E, ja sam na strani svojega kluba, dakle, ne mislim da bi ovo trebalo biti političko-stranačko pitanje, već da moramo pokušati pronaći najbolje rješenje za europske ulagača i za one male europske ulagače koji su zapravo zarobljeni, koji se ne mogu okrenuti ničemu drugom i doista ne bismo trebali uništiti nešto što bi moglo, moglo biti dobra poslovna mogućnost za Europu. Dakle, ne bismo trebali sebi nanijeti štetu prije nego što vidimo možemo li stvoriti nešto što će biti sigurno i kvalitetno. Želi li komisija uzeti riječ ako nema nikog drugog? Prije nego što dam reći izvjestitelju, e, komisija ima riječ. Hvala vam lijepo. Podsjetio bih vas sve da je vremenski okvir prilično važan i brzo usvajanje bi pokazalo da Europa je spremna ispuniti svoje obaveze sprem G20 što se tiče bankarstva u sjeni. Dakle, ovo je vrlo dobar trenutak i sve se temelji na dugim konzultacijama sa komisijom, to je nešto s čime smo vrlo zadovoljni. Važno je imati striktna pravila o likvidnosti i diversifikaciji europskih fondova, jer smo tijekom krize mogli vidjeti da zapravo se ovakav sustav nije dobro mogao nositi sa opterećenjem na tržištu i imamo glavne stupove ovog predloga, primjerice predlog o agencijama za rating. Istina je da direktiva o kapitalnim zahtjevima CRD3 je poboljšala situaciju što se tiče agencija za kreditni rating. I tijekom naše studije utjecaja shvatili smo da su novčani fondovi, da se suočavaju s jednom specifičnom situacijom. Cena su imali rating trostrukog A i nije zapravo postao nijakav drugi rating, što znači da bi ovi fondovi um, pokazuju da su zapravo sigurni i da odaju krivi dojam svojim ulagačima, a kada kreditna agencija promijene rating, to uzrokuje paniku i dolazi do vala isplata. Dakle, najbolje bi bilo maknuti te, te ratinge na temelju toga što neki fondovi nemaju rating i što nema takav rating i što im svejedno dobro ide. Što se tiče uh, ukidanju nakna, odnosno povrata sredstava i situacije u SAD-u, ondje primjerice e, se radi nešto što smo mi razmatrali, ali radi se sve o opcijama koje zapravo i postoje u Europi, jer europsko zakonodavstvo omogućava novčanim fondovima da prekinu sa isplatama ili da e, nametnu neke novčane kazne smanjenjem e, tih naknada. Njih ne može ništa spriječiti da to učine i neki venalovi su tijekom krize to mogućnost i koristili. U SAD-u je to zabranjeno i upravo zbog toga je predloženo i to je pretvoreno zapravo u zakon, ali mi ne predlažemo da se to učini u Europi jer već postoji zakonodavstvo koje se time bavi. Postoji jedno pitanje koje se tiče institucionalnih ulagača, privatnih ulagača i tu bih vas želio posjetiti na neke statistike. Institucionalni ulagači su 50% odnosno 90% ulažu u c ove. I ako bismo te fondove ograničili samo na privatne ulagače, to baš ne bi stvorilo velik utjecaj na sistemski rizik. Hvala. Think I could think of a lot Mislim da bih se mogla, mogla smisliti mnogo odgovora na vaš komentar, ali vrijeme je da damo riječ našem izvjestitelju. Zahvaljujem i zahvaljujem svim kolegama koji su uzeli riječ. Dakle, mislim da možemo dalje raditi na ovom na temelju predloženih amandmana. Moja je namjera da što je prije moguće, počnemo raditi na ovome i da dođemo do sporazuma što je prije moguće, ako je to moguće naravno. A ključna točka naše rasprave mislim da će ipak biti C navovi i da li ćemo ih zadržati ili ne i ukoliko hoćemo pod kojim uvjetima. Već sam dao svoje mišljenje o tome. Ja sam za to da C navovi dugoročno nestanu i za to da ulagači iskoriste mogućnosti V navova ili drugih alternativa. To će dakle biti slučaj samo za neke ulagače, naravno, ali druga mogućnost bi možda mogla biti iskoristiti drugim ulagačima iskoristiti postojeće alternative. Briga o tome da li će ovaj kapital napustiti Europu to je dijelom utemeljena zbog toga što je uredba tako oblikovana da i upravitelji koji funkcioniraju u EU i njihovi klijenti će zapravo spasti pod ovo zakonodavstvo. U SAD-u paralelno s nama e, se također radi na ovim sličnim pitanjima i ondje također postoje ljudi koji bi e, rado da se ukinu C navovi, dakle i u SAD-u. No oni rade razliku između C navova koji ulažu samo u državni dug, e, što će se možda dopustiti i u budućnosti i drugih CNA-ova koji će nestati. Dakle, ova rasprava nije isključiva kod nas u Europi, nismo u potpunosti e, isključeni iz stvarnosti u ostatku svijeta. Još jedno bih samo ponovio, velik broj organizacija na međunarodnoj razini, IOSCO, Europska središnja banka i neke druge, dale su svoje mišljenja i mislim da bismo njih trebali uzeti u obzir e, pri usvajanju ovog zakonodavstva. Također bih još želio reći gospodinu Gozesu e, da doista moramo razmotriti pravila za likvidnost. Slažem se s vama da je potrebno ostvariti pravu ravnotežu između sigurnosti i e, vrijednosti e, realno gospodarstvu. To je nešto što ćemo morati raspraviti, no to možemo učiniti kada ćemo raspravljati o amandmanima. Hvala vam. Dakle, imali smo prvu razmjenu mišljenja, e, razmotrili smo sljedeća točka će biti razmatranje nacrta izvješća odnosno pardon, to je danas i rok za amandmane 5 sati 12. a 21. ćemo raspravljati o ovome i pokušati glasati o odboru 12.2. Time bismo došli do glasanja na plenarnoj u travnju. što se tiče toga da komisija želi dovršiti e, sve skupa, ne mislim da je vjerojatno da ćemo uti trijalog i sve odraditi, osim ako naravno identične stavovi ne dođu iz vijeća. Komisija je znala da ukoliko prije rujna nam ne daju svoje predloge, da će vjerojatno biti takvo stanje. Mi smo doista tražili da se ranije sve odradi, ali iskreno govoreći meni je u potpunosti e, dosta komisije da si uzima koliko god vremena želi, a zatim da kaže da bismo mi trebali sve žurno, sa premalo transparentnosti i premalo vremena e, odraditi s naše strane. Mi ćemo raditi brzo, radit ćemo naporno, ali e, doista naš radni raspored je svakako brži nego one komisije. Ovime možemo preći na sljedeću točku dnevnog reda, točku 6. Hans-Peter Martin nije još s nama, pa ćemo par minuta morati pričekati. E, tada ćemo pokušati prikupiti izvjestitelja, izvjestitelja u sjeni za sljedeću točku dnevnog reda. Ja bih htio samo postaviti jedno pitanje. Imamo li glasovanje i dalje u 17 sati? Jer neki dolaze revno na sjednice, a nije sasvim jasno hoćemo li imati glasovanje u 17 sati ili ne. Da, nastojat ćemo se držati vremena kada je riječ o glasovanju, jer znam da klubovi nastoje postići da zastupnici dođu na glasovanje, međutim imamo, ako imamo dosta vremena prije glasovanja, onda možemo prije toga govoriti o poboljšanju dosljednosti zakonodavstva o financijskim uslugama jer se to tiče koordinatora i predsjedništva, pa onda ćemo to iskoristiti ako budemo imali viška vremena.

Hvala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

Okay.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

Prijevođena. Jean Paul, Jean Paul, ne možemo dobiti Alfreda. Da li znaš da li on dolazi ili ćeš ti govoriti umjesto njega? Ne znam. Ako treba mogu govoriti u njegovo ime i reći ću da čestitam izvjestitelju na izvrsno sastavljenom izvješću. Are you speaking?

Kažu mi da će gospodin Berto zamijeniti gospodina Palona. Mislim da je gospodin Berto ovdje, ako se ne varam. Je li ovdje? Je li gospodin Berto ovdje? Evo, doći će, stiže. Dobio sam informaciju da stiže. Ja ću ga zamijeniti ako ne dođe. Hvala. Um, Čini se da smo pod pritiskom s više strana jer ljudi su, imaju obaveze i u drugim odborima pa predlažem da jednostavno nastavimo s radom s točkom šest dnevnog reda. E, kasnije ćemo dati riječ izvjestiteljima u sjeni po nekom redoslijedu, a Jean Paul će uskočiti ako bude trebalo. Dakle, radi se o statistici u vezi sa robnom razmjenom između država članica. E, što se tiče dodjele e, e, ovlaštavanja komisije za delegirane provedbene ovlasti, dajem riječ Hans Peteru Martinu, izvjestitelju. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Biću vrlo kratak, kao što sam i obično. govorit ću njemački, tako ćemo biti brži. Još jednom srdačno zahvaljujem svima koji su sa mnom surađivali na ovom izvješću, osobito Ekošaru koji nas je dobro koordinirao, ali i izvjestiteljima u sjeni. Nije baš jednostavno u ovom području doći na zelenu granu na koju smo htjeli doći jer tu se radi o principijelno različitim pogledima između jednog kluba zastupnika i to SID i ostalih, a to su pučani, liberali i ostali. Mi smo često sjedili skupa, e, a kao što vidite po ovim e, prijedlozima kompromisnih amandmana, E, e, malo me iznenadilo da je barem dio e, SED-a rekao a ako nemamo barem dio podataka onda ćemo se suzdržati pri glasanju tako da moramo razmisliti što da učinimo. Znam da ovdje nije sada nazočno svih 26 članova odbora koji su iz kluba zastupnika SID-a. Nadam se da će izvjestitelj u smjeni uzeti riječ i da ćemo onda malo razjasniti situaciju. U svakom slučaju ja se zahvaljujem na konstruktivnoj suradnji. Ok, ovo je bilo vrlo brzo. Jean-Paul, da li želiš nešto reći ili možda čekati? Gospođo predsjedavajuća, s obzirom da kolega još nije stigao, ja nemam ništa posebno reći, mogu samo zahvaliti izvjestitelju na izvješću kao što je to običaj i naravno vidjet ćemo kako će se odvijati pregovori o kompromisnim amandmanima i naš će klub glasovati u tom, ovisno o tome. I appear to short of other... Izgleda da imamo dobrog predstavnika i umjesto Olea Šmita. Hvala, gospođo predsjednice. Trudit ću se Kao prvo htio bih zahvaliti Hans Peteru Martinu i ostalim izvjestiteljima u sjeni na izvrsno obavljenom poslu i spremnosti na konstruktivnu suradnju. E, mi smo zahvalni što su mnogi nasih, naših amandmana uključeni e, kako bi e, kako statistički podaci ne bi nametali nepotrebno administrativno opterećenje za e, tvrtke osobito mala i srednja poduzeća e, bi mogla biti e, dosta oštećena ako bi im povećali taj administrativno opterećenje što se tiče razmjene povjerljivih informacija tu postoji jedno neslaganje statističko Povjerljivost je jedan fundamentalni fundamentalno načelo u europskoj statistici koje se treba e, poštivati ako se osobe ako osobe ili tvrtke ne mogu imati povjerenja da će se podaci koje povjere statističkim e, zavodima, e, a da će se s njima ponašati e, povjerljivo, možda će se sustezati da te informacije uopće stave na raspolaganje. E, zato je zato želimo sačekati mišljenje europskog e, povjerenika za zaštitu podataka prije nego što e, odlučimo hoćemo li ovo podržati ili ne. Što se tiče razmjene informacija u statističke svrhe, to je možda neophodno, ali trebalo bi biti na dobrovoljnoj bazi i ograničeno na pet godina kako bismo pričekali e, rezultat pilot projekta Simstat. Nakon toga možemo odlučiti da e, produljimo e, taj rok od pet godina i konačno izvjestitelju Sjeni vas moli da podržite amandman 19 a tu se radi o informacijama koje se tiču i izvoznika i uvoznika to bi se trebalo uključiti e, čim se provjeri kvaliteta podataka. Hvala lijepa. Mislim da sad riječ mogu dati predsjednicu kluba zastupnika Europskih pučana. Izvolite. Ja govorim u ime gospodina Palonea koji je u ime Pučana izvjestitelju Sjeni. Želim zahvaliti gospodinu Martinu i svim izvjestiteljima u Sjeni koji su radili na ovom izvješću. Ovo je izuzetno tehničko izvješće, ali e, tu nema nekih političkih e, pitanja. Komisija je dakle e, predložila e, da se zakonodavni okvir izmjeni u skladu sa Lisabonskim okvirom što se tiče delegiranih provedbenih ovlasti koje komisija treba imati. E, dakle, prijedlog komisije je dobar, a mi smo ga pokušali još popraviti naših amandmanima. Želi bismo podvući činjenicu da ti delegirani akti ne bi smjeli uzrokovati dodatne troškove Amandmani također pokušavaju poboljšati sam tekst kad je riječ o strukturi Europskog statističkog sustava. Pokušali smo znači bolje definicije a i e, neka pojednostavljena harmonizirana pravila kad se radi o razmjeni podataka između e, tijela vlasti sve to kako bi se poboljšala europska statistika o razmjeni roba. Postoji pitanje koje se tiče povjerljivih podataka, to je nešto novo što je sada uključeno u, ovu, u ovaj prijedlog. Mislim da moramo biti posebno oprezni kad je riječ o razmjeni takvih podataka E, dakle, ta se razmjena odvija u čisto statističke svrhe i mora nam biti e, jasna potreba za tom razmjenom. Kad se radi o e, oporezivanju ili istraživanju, ja mislim da to nisu dovoljni razlozi da se takvi podaci izmjenjuju. Moramo osigurati da se razmjena informacija je, e, se odvija doista na povjerljiv način kako ne bi došlo do curenja drugim međunarodnim ili istraživačkim organizacijama. Ali osim tog problema ja se slažem sa kompromisima e, koje su razradili drugi kolege i pozdravljam prijedlog gospodina Šita da se e, ova razmjena informacija učini povjerljivom i na određen vremenski rok od pet godina. Hvala lijepa. Sada u ime kluba zastupnika ECR-a, njihov e, predstavnik. Hvala lijepa, ja ću biti također kratak. Zahvaljujem izvjestitelju što je prihvatio većinu naših amandmina, osobito e, amandmane koji smo e, u dogovoru sa ostalim sa velikim brojem ostalih klubova zastupnika podnijeli. Također mu želim zahvaliti što je uvrstio amandmane gdje smo tražili e, tehničke ispravke što se tiče delegiranih akata. E, u amandmanu 45 e, smo tražili sukladnost sa komitologijom, sa regulacijom komitologije. U svakom slučaju zahvaljujem vam na konstruktivnoj suradnji. Mislim da je ovdje i predstavnik komisije koji želi intervenirati. Ako nema nikog drugog ko se javlja za riječ, izvolite dajem riječ predstavniku komisije. Molim vas budite kratki. Hvala. Hvala lijepa. Komisija eh, općenito pozdravlja ovaj nacrt eh, izvješća i vašu zapravo podršku našem prijedlogu. Mi smo se uzdamo da će E, daljna rasprava unutar Europskog parlamenta i vijeća dopustiti da se postigne sporazum u prvom čitanju. Međutim, komisija bih e, vam, htjela skrenuti pozornost na jedno problematično pitanje. Amandman 32 i s njim povezan amandman 33 koji e, predviđa razmjenu povjerljivih informacija je u E, sukobu sa e, statističkom uredbom 223 i sa dobrom statističkom praksom. Također je u kontradikciji sa amandmanom broj 8 izvjestitelja. Što se tiče nekih drugih amandmana, mi se nadamo da se o njima može nastaviti rasprava za vrijeme trijaloga i da se može postići sporazum a to se tiče u prvom redu e, e, e, isplativosti statistike, a to bi trebalo uskladiti sa kodeksom dobre prakse. Kao drugo, pitanje je statističke povjerljivosti, naime amantman broj 10. U ovom slučaju mi bismo uveli nešto što, bi što ne bi bilo konzistentno sa trenutno važećim statističkim e, propisima e, jer e, korisnici ovo kako je do sada regulirano smatraju dobrom praksom. Kao treće Amantmani 14, 43, 44, 45 komisija bi htjela potpisati da čini se da nije, nema opravdanja, da se tu ne slijedi zapravo međuinstitucionalni dogovor. Komisija je uvjerena da će odbor Ekon e, podrobno e, razmotriti sve ove amandmane Hvala lijepa. U redu, da li izvjestitelj želi ponovo riječ? Hvala lijepa, dragi kolege. E, ni, ovo e, što, je sad, što smo sada čuli od komisije upravo je ono o čemu se cijelo vrijeme i pregovara. Mi ćemo nastaviti raspravljati o temama koje ste upravo spomenuli i naveli. Hvala lijepa. Dakle, sada smo E, naveli te amandmane o kojima je riječ. Glasat ćemo točno u pet sati, a ovome bi trebalo e, se glasati na travenskom plenumu. Kako bismo popunili sada četvrt sata koje imamo e, do pet sati, ja predlažem da prećemo na moje izvješće. E, dakle točka osam, poboljšanje koherentnosti zakonodavstva EU o financijskim uslugama e, o kojem smo do sad razgovarali na predsjedništvu. Ako ne bude imala vremena da dovršimo ovu točku osam do glasanja, onda možemo nastaviti nakon glasanja, ali mislim da je najbolje da tako učinimo. Dakle, Imali smo javnu konzultaciju e, u prvoj polovici 2013. o raznim mjerama kako bi se povećala koherentnost e, zakonodavstva Europske unije o financijskim uslugama. E, tu smo postavili niz pitanja koje odražavaju naše vlastite zabrinutosti, a i ono što su nam e, drugi sugerirali, pitanja su objavljena na našoj internet stranici. U vezi, e, ta, ta konzultacija nije e, uključila reviziju ISE. dakle, pred vama je nacrt o kojem ćemo glasati a ostala, ostatak e, zakonodavstva će se možda e, raditi revizije u sljedećem sazivu parlamenta. Dakle, tajništvo je ovaj put zapravo e, napisalo nacrt izvješća, ja sam njima pomagala, a ne obrnuto. Kao prvo, e, glavna, e, glavno pitanje se tiče nekonzistentnosti postojećeg zakonodavstva i tu pozivamo komisiju da bolje razmotri e, interakcije između novih prijedloga i postojećih propisa. Osobito su korisnici izrazili zabrinutost kad je riječ o MIFID-u 2, md 2 i PRIPS-u. Kao drugo, korisnici su zatražili jasne vremenske planove za razvoj nove, novog zakonodavstva, što bi dalo veću sigurnost dionicima. Dakle, mi preporučujemo da komisija da 12 mjeseci vremena od stupanja na snagu za pripremu tehničkih standarda, Također su mnogi e, korisnici tražili da se e, e, uvedu prioriteti kod donošenja novog zakonodavstva ovisno o važnosti. To je nešto o čemu smo već donijeli mi kao parlament nekoliko rezolucija, nekad uspješno, nekad ne baš jako uspješno. Kao treće, korisnici traže koherenciju ne samo unutar e, akija Europske unije nego i sa zakonodavstvom u drugim važnim jurisdikcijama. Zato preporučujemo sljedećem sazivu parlamenta da se pozabavi tim pitanjima. Jedan mogući način bi bio da se e, e, učini analiza aktivnosti komisije u vezi sa trećim zemljama. Četvrto pitanje je veća koordinacija između Um, službi komisije uh, unutar uh, općih uprava i među općih upravama. Dakle, ta koordinacija, to pitanje je pitanje koje sam ja svojedobno uh, inicirala. Što se tiče našeg odbora Ekon tu u parlamentu, bilo je poziva za veću transparentnost. E, u načinu e, donošenja kompromisnih e, amandmana i neki su korisnici zatražili bolju dostupnost izvjestitelja. Mi smo mišljenja da bi se tim pitanjima trebali pozabaviti u budućnosti. Nadalje, kako bismo E, poboljšali na e, pregled e, nad zakonodavstvima zemalja članica unutar parlamenta imali smo neke neka izvještavanja u vezi sa nekim specifičnim E, dijelovima zakonodavstva, ali moramo osigurati da budemo, e, da, da postignemo i bolju implementaciju. Bilo je i prijedloga o tome da se uvede jedinstven instrument ili kodeks e, kad je riječ o zakonodavstvu. Mislim da je da većina oni koji su odgovorili nisu u principu imali ništa protiv, ali mnogi su izrazili zabrinutost da li bi takav projekt bio izvediv i da li bi troškovi tog poduhvata bili opravdani. Mi smo svjesni toga da bi to bio vrlo ambiciozan projekt, ja osobno također e, izražam zabrinutost i da li bi to zapravo povećalo nesigurnost e, e, u pogledu novog zakonodavstva, ali mislim da bi komisija trebala napraviti procjenu e, da li bi se mogla postići bolja koordinacija u buduće, odnosno optimizacija rasprava. Kao zaključak mislim da će e, u sljedećem sazivu e, ovaj, ovo izvješće koristiti e, odboru Ekon u sljedećem sazivu. Moramo međutim imati na umu da je ovaj posao bio vrlo opsežan, ali da imamo dosta toga za naučiti što se tiče bolje koordinacije. Svjesna sam da postoji veliki broj klauzula u svim zakonima i zato e, prijedlozi da se bolje e, postigne bolja koordinacija u našem zakonodavstvu mislim da su svi ti prijedlozi dobrodošli. A sada bih htjela dati riječ svima koji žele odgovoriti. Imam na popisu samo Svena Gingolda da se javio za riječ. Ne znam da li Jean-Paul želi komentirati u ime Pučana. Ne, nitko drugi. Dakle, Sven, dajem ti riječ. Hvala Sharon e, na ovom nacrtu izvješća. Dobro je što napredujemo s ovim. Mislim da bi bilo zanimljivo vidjeti što ćemo na kraju učiniti sa rezultatom, hoće li e, elementi toga biti upotrebljeni? mislim da bi to bilo korisno. Na primjer, bilo bi zanimljivo čuti što komisija misli o tome. E, što se tiče samih formulacija, mislim da je dobro e, imati ovakve konsultacije, međutim nisam sigurna da li je dobro staviti mišljenja dionika u aneks. To bi dovelo e, također ako pogledate sastav ovih koji su odgovorili to naravno zrcali e, i e, na neki način raspodjelu sredstava, tako da nisam sigurna u pogledu toga. Što se tiče suštine, ja se manje više slažem sa svim prijedlozima koje si iznijela. Ne želim ulaziti u detalje kako, bi, kako e, ne bih predugo govorio, ali mislim da je ono e, što bi možda bilo zanimljivo je pogledati još neke, nekoliko dodatnih točaka. mislim da E, nije potrebna samo veća transparentnost e, kada je riječ o drugoj razini, nego i kad se radi o transparentnosti izvjesnih e, aktera kao što su lobisti. Mislim da vrijedi raspraviti detaljnije o tome da li nam je potrebno detaljno zakonodavstvo o manje više svemu i o ulozi koju na primjer e, tržišna tržišno e, tržišna pravila igraju e, dakle o Eh, jakim provedbenim pravilima i zato bih pozdravio kada bismo kao rezultat ovoga mogli imati otvoreno saslušanje uglavnom sa komisijom ali i jednu raspravu među nama jer kompleksnost detalja je toliko ogromna sada da se zapravo eh, može imati fundamentalne sumnje Dakle, pitanje je da li mi kao zakonodavci e, zapravo nemamo jaku bazu i zato idemo u reguliranje različitih područja umjesto da zapravo razmislimo o sustavu zakonodavca koji bi bio e, utemeljen na e, na tržišnom funkcioniranju Dakle, u svakom slučaju e, sa velikim zanimanjem očekujem rezultat i što ćemo s njime kasnije učiniti i smatram da ovo svakako treba staviti na raspolaganje sljedećim, sljedećem sazivu. Da li još netko želi uzeti riječ? Ne. Hvala lijepa Sven. Možda ovome možemo više raspravljati, odnosno o aneksu. E, mislim mislim da je transparentno navesti u aneksu e, odakle je došao koji prijedlog. Mislim da ideja je bila da molim vas mislim da nije u redu da razgovarate dok ja pokušavam govoriti ako želite razgovarati molim da izađete iz dvorane Mislim da ovo izvješće nije trebalo zalaziti u, u, područja politike, e, trebalo se baviti samo zapravo procesima kao takvim, e, ali možda bi bilo dobro razviti neke stvari koje smo mi razvili u pogledu transparentnosti na primjer naši su izvjestitelji aplodali sve dokumente koje su oni dobili na zajedničku internetsku stranicu mislim da je to bio korisan izvor i da je poboljšao transparentnost mislim da smo uh, u ovom sazivu parlamenta bili vrlo inovativni u tom pogledu i mislim da bi se to moglo standardizirati i za sljedeći saziv uh, što se tiče Ako e, tvrtke hodaju po jajima u pogledu tržišne odgovornosti, vjerojatno je to više političko nego pro, procesno pitanje, ali zapravo vrlo zanimljivo. Možda jedan od načina kako bismo E, to mogli dalje raspraviti je doista jedno e, javno saslušanje. Sigurno ćemo razmisliti o tome. U svakom slučaju veselim se amandmanima. E, predlažemo rok za amandmane za 16.12. A potom ćemo o amandmanima razgovarati 22. siječnja a glasat ćemo kasnije u siječnju, ali taj rok možemo i produljiti jer tajming je u našim rukama pošto je to izvješće ovog odbora. Time dolazimo do smo došli do kraja točke 8 dnevnog reda, a sada prelazim na obavijesti e, predsjednice koje na početku nisam iznijela. Dakle, priopćenja predsjednice mišljenja o, o dosjeu Omnibus. Komisija je pre, podastrila dva prijedloga za Omnibus e, koji obuhvaća veliki broj Dakle, mijenja se regulatorni postupak s nadzorom na delegirane ili provedbene akte. To e, obuhvaća uredbu o računovodstvu i neke uredbe o statističkim podacima. To je dodijeljeno izvjestiteljima. Juri je nadležan odbor, međutim vremenski rokovi su vrlo kratki. 17. prosinca će biti glasovanje na temelju rasprava na odborima do 12.12. Dakle, oni traže podneske u vidu pisama, a ne službenih mišljenja u odboru Juri, međutim to znači da neće biti službenog mišljenja Ekona budući da se pisma o pismima ne glasa na sastancima odbora. S obzirom na delegirane akte za teme na koje smo mi nadležni, mi ćemo izraditi dva službena mišljenja po hitnom postupku i to samo na engleskom jeziku. Prema tome vremenski roktovi su kako slijede. E, nacrt mišljenja će biti prosljeđen danas. Rok za podnošenje amandmana je 4.12. u 17 sati. S obzirom na hitnost amandmana, nažalost, bit će samo na engleskom jeziku. Glasovat ćemo 9.12. u Strasburu. Dakle, to je e, međuinstitucionalno pitanje. Prema tome, to su uobičajene stvari i nadam se da nećete imati poteškoća kada je riječ o mišljenju. Ako ste uočili nešto što sam propustila, molim da mi to na to ukažete trijalozi CSDA, imali smo kratki trijalog 28.11. E, e, napredovali smo u nekim otvorenim pitanjima i mjerama koje se tiču internih nagodbi. Osim e, tehničkog rada, rad na političkoj razini o pitanjima kao što su sankcije i kazne i uvjeti za bankarske licence će se nastaviti e, u pisanom obliku prije sljedećeg trijaloga 18.12. Kada je riječ o sanaciji banaka, deveti trijalog je održan 27. studenog i e, veći dio tehničkog posla je obavljen. Sada e, se nazire dogovor o pitanju trećih zemalja i minimalnim zahtjevima za prihvatljive kriterije. Trijalog se bavio pitanjima kao što su um, financijske intervencije država, fondovi za sanacije i uh, fondovi za štedne pologe, međutim tu je napredak bio ograničen, daljnji trijalog se predviđa za sutra, to je treći i isto tako 11. studenog. Što se tiče trijaloga za zlouporabu tržišta, treći trijalog je održan 28. studenog gdje su se bavili jurisdikcijom, obukom i istražnim instrumentima. Pokušalo se definirati kazneno djelo i razinu sankcija kao i kaznenu odgovornost i kaznene sankcije i objavu tih e, sankcija. Radi se na tehničkoj razini, kako bi se uskladilo sa direktivom o e, zlouporabi tržišta, a 10.12. će biti održan sljedeći sastanak trijaloga. Sada morate pažljivo saslušati što ću reći. Moram ponovo konzultirati odbor e, temelom pravila sedmog poslovnika o izmjenama direktive 2003 kroz 71 i direktive 2009 vezano uz ovlasti Europskog tijela za penzije kao i Europske tijela za vrijednosnice te kreditnih aranžmana za nekretnine inače i om, poznatog pod nazivom Omnibus, dakle mislim da to Omnibus 2. Dat ću sada e, riječ kolegi. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Samo nekoliko riječi. Mislim da smo sa dogovorom o, e, direktivi Omnibus 2 učinili važan korak naprak, naprijed. Time se e, mijenja prethodna direktiva koju je, koju je donio prethodni saziv parlamenta moramo sada do 1.1.2006. implementirati obje direktive. Mislim da smo sa tim promjenama, odnosno poboljšanjima u okviru Omnibusa 2 doista u stanju e, sada e, omogućiti start e, tih dviju direktive Solvency 2, Solventnost 2 se skupa mislim da smo našli jedno pristojno rješenje. U svakom slučaju e, e, našli, mi smo se zauzeli za jedno efikasno i praktično rješenje. rješenje. Ovaj će paket e, osigurati da osiguranje pod teškim tržišnim uvjetima i u trenutno, uz trenutno niske E, kamate e, da, da oni mogu nastaviti sa, ispunjavati svoju ulogu e, investitora ja sam mišljenja da su rješenja koja smo našli bila neophodna također želim izričito zahvaliti svim izvjestiteljima u sjeni na podršci i konstruktivnoj suradnji. Moram reći to je doista bio vrlo, bila vrlo dobra i ugodna suradnja. E, kao Solventnost 2 i Omnibus 2 su e, u skladu sa trenutnim uvjetima na tržištu donose više sigurnosti, više stabilnosti, više e, sigurnosti za e, korisnike u Europi, za naše građane u Europi, kao što je naša predsjednica već rekla e, sad moramo dati tekstove na e, obradu našim pravnicima lingvistima to će trajati e, izvjesno vrijeme bilo bi lijepo kada bismo o omnibusu 2 glasali e, na plenumu u veljači najkasnije u ožujku hvala lijepa gospođo predsjednice Svojen, jesi li tražio riječ? Jesam. Da, ja, ja obično samo bih želio vrlo kratko reći da još nisam nikad doživio da se parlament toliko odmakne od svoje prvotne pozicije e, dakle između e, naše prvotne pozicije ovoga o čemu ćemo sada glasati E, su mnoga olakšanja za e, osiguravajuće kuće dakle solventnost 2 koje je direktiva koja je razradio Peta Skina tu se radi o ogromnoj svoti od 20, 267 e, milijardi eura što znači veliko e, oslabljenje e, pravne pozicije osiguranika e, realno gledano mjere koje se sada poduzimaju ne slijede logiku jedne dobre politike nego su zapravo pregled želja lobista E, i sporazum u vijeću posljedica je toga da se dugo nismo mogli dogovoriti o zajedničkoj poziciji i na kraju smo kako bismo e, na bilo koji način e, dovršili taj posao sa Solventnost dva, smo e, zapravo citirali e, želje lobista i time je parlament jako daleko otišao od svoje prvotne pozicije. E, iz pozicije zaštite potrošača to je po mom mišljenju problematično sve osiguravajuće kuće iskoristit će ta olakšanja koja su im sada omogućena mislim da bi to trebalo biti objavljeno i da moramo postići potpunu transparentnost i da svaka osiguravajuća kuća koja iskoristi ova olakšanja to mora e, na transparentan način objaviti kako bi e, osiguranici mogli e, u skladu s time odlučiti hoće li ostati njihovi klijenti ili ne. Toliko o tome. U redu, a sada u ime kluba zastupnika SID Peta Skina. Dakle, ovo je ponovna rasprava e, na, u okviru odbora. Ako smo dali riječ jednom e, izvjestitelju sjeni, onda trebamo dati riječ i drugima. Izvoli, Peter. Hvala. Ja ću govoriti s nekim, vidim da se spomenulo moje ime vezano uz neke milijarde. Znate da je moje stajalište od samoga početka dosljedno. Meni je draže ex post razmatranje, a umjesto toga smo imali ex ante razmatranje. Čekali smo da dobijemo dokumente. Isto tako u našem klubu mi smo uvijek tražili najviše standarde za potrošače i mislim da smo i dobili neke od najboljih standarda i mislim da sada ne bismo trebali ići korak unazad. Zanimljivo je koliko nam je vremena trebalo da dođemo do ovog trenutka. E, pregovori u posljednjem trenutku uvijek su najteži. Mi smo uspjeli e, postići ono što smo htjeli. Dakle, mislim da je ovo zaista izniman uspjeh. Druga pitanja izvan ovih e, dugovračnih jamstava su također dobar uspjeh. Mi smo uspjeli da se izbjegne kolizija sa drugim zemljama u svijetu. E, dakle, nismo sami sebi radili za inat i prisiljavali tvrtke koje dobro posluju u svijetu da primjenjuju e, neke standarde da bi trebali, što bi ih navelo na to da zapravo posluju drugdje. Mislim da će to zapravo dovesti do donošenja nekih e, propisa na globalnoj razini u pravom smjeru. Dakle, umjesto sistemskog rizika idemo na e, sigurnije osnove za osiguravateljsku industriju. Trebalo nam je deset godina da dođemo do toga, zato čestitam izvjestiteljici i e, svima koji su sudjelovali u radu na konstruktivan način. Hvala, mislim da ovaj završni trijalog nije bio lak. Osam sati smo tamo bili i držali svoju poziciju i neki su mislili da nećemo nikada ostvariti ono što smo postigli, a moram priznati da smo isto tako uspjeli postići neke vrlo značajne međuinstitucionalne promjene koje će se ugraditi isto tako i direktivu o stambenim kreditima, a to hipotekarnim kreditima što će doći na plenarnu sjednicu u prosincu. Ako nitko drugi ne želi uzeti riječ, a ne vidim da netko E, traži riječ. Možemo li onda reći da e, se slažemo da ovo ide dalje, znači Omnibus 2 kad se finalizira doći će na glasovanje na plenarnu sjednicu u veljači, a direktiva o hipotekarnim kreditima kao što smo rekli naravno uz e, one izmjene uredbi o EBA koje smo dogovorili vezano u kontekstu Omnibusa 2. Dakle, da li se slažemo? Molim vas da dignete ruke, svi koji su za. Thank you. Hvala. Against. Tko je protiv? Vidim da su zeleni protiv. Imamo dva zastupnika koji su protiv. Hvala lijepo. Sada prelazimo na sljedeću točku na dnevnom redu a to je glasovanje, samo da vidim, da pronađem dnevni red. ok are we, are we ready? U redu, jesmo li spremni za glasovanje? Jean-Paul, jesi li htio uzeti riječ? Izvoli. test. Dobro, možemo imati sada mali test za glasovanje, da isprobamo glasačke kartice. Ja. Okay, I can't see a thing. U redu, ništa ne vidim. Okay, we've only got one, Dobro, imamo samo jedno relativno kratko glasovanje. Pa molim da krenemo. Amandman 29. za protiv, suzdržani. Ova dvorana nije baš pregledna, ali mislim da se usvaja. Kompromisni B u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio. Za, protiv. Molim vas da napravimo provjeru za drugi dio. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Ne vidim dobro. 50, 15 e, za, 22 protiv. Odbija se. Prelazimo sada na OR A. To je usmeni amandman A, pretpostavljam. Molim vas tko je za? Protiv? Ispričavam se, ali ne vidim ništa. Sada smo na usmenom amandmanu A, to je amandman Socijaliste demokrata. Idemo na elektroničko glasovanje, molim vas. Govorimo o usmenom amandmanu A, OR A. Odbija se. 16 za, 20 protiv. Prelazimo na deveti amandman. Tko je za? protiv, suzdržani. Mislim da se odbija, ali ipak ćemo napraviti provjeru za svaki slučaj. Ups. I voted the wrong way. Krivo sam glasovala. <laughs> Da, svejedno se odbija. <laughs> Sorry about that. Ispričavam se. 36. amandman za, protiv, suzdržani, usva se. Deseti za, protiv, suzdržani. Ispričavam se, ali stvarno ne vidim točno. Molim vas elektroničko glasovanje o desetom amandmanu. Right, close the vote. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 37. za protiv suzdržani usvaja se 11. za protiv suzdržani usvaja se 12. za protiv suzdržani usvaja se kompromisni C za protiv suzdržani usvaja se 41. amandman za protiv, suzdržani, usvaja se. 14. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 45 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dobro, provjerit ćemo. 45. amandman, elektronička provjera. Ne, to se odbija. Da, vrlo je teško vidjeti u dvorani. Prvi amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 15. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi za, protiv, suzdržani, usvaja se. 16. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Treći za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17. za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 17. E, amandman. Stvarno se ne vidi dobro. Zatvaram glasovanje. Dakle, to se usvaja. 18. za. Protiv, suzdržani, usvaja se. Četvrti za. Protiv, suzdržani, usvaja se. 19. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni A za, protiv, suzdržani, usvaja se. Usmeni amandman D, e, socijalista i demokrata. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 24. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 25. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 26. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 27. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 28. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Usvaja se. Dobro. Sada glasujemo Okay, um, Dobro, sada moramo glasovati o izmijenjenom tekstu. To ćemo elektroničkim putem. 26 in 26 glasova za, nitko nije protiv, imamo 11 suzdržanih. Molim vas e, glasovanje o zakonodavnoj rezoluciji. Zatvaram glasovanje. 25 glasova za, nema nikoga tko je protiv, imamo 11 suzdržanih. Nemam namjeru da glasujemo o pregovorima sa vijećem jer nam treba apsolutna većina glasova. Čini mi se da to nemamo trenutno. Tako da sada nećemo sada donijeti odluku o tom pitanju. Možda možemo o tome u ponedjeljak u Strasburu ako bude dovoljno zastupnika nazočno moramo imati apsolutnu većinu glasova u odboru. It may well be rejected. Da, moglo bi se dogoditi da se odbije. Mikrofon. Izvjestitelj nije zatražio mandat u ovome trenutku, prema tome nećemo glasovati. Glasovat ćemo o tome u ponedjeljak u Strasburu. U redu. Onda smo zapravo s time zaključili današnji sastanak. Hvala.